Welcome Dobrodošli na sastanak odbora za proračun. Molim vas da sjednete. Uh, Kao i uvijek, prva točka dnevnog reda je usvajanje dnevnog reda. Ako nema prigovora, onda se e, dnevni red usvaja. Druga točka najave E, predsjednika, a to je odluka odluke koordinatora 3. rujna 2019. nalaze se u dosjeu ovog sastanka. Ako nema prigovora, također se smatraju usvojenim. I treća točka, to je odobrenje zapisnika. Ako nema prigovora, molim vas za vašu pozornost. Dakle, zapisnik se smatra onda usvojenim također ako nema prigovora. Što se tiče četvrte točke, tu je e, dio glasovanja današnjeg dnevnog reda. Četiri, radi se o e, transferima 2019. Nije bilo zahtjeva za transfer koji su primljeni, dakle možemo odmah prijeći na točku petu, a to su transferi 2019. pod drugim dijelovima proračuna. Gospodin Fernandez, ali on je otišao iz dvorane, Hoće li netko uzeti riječ vezano za ovu točku? Ako ne, onda riječ dajem e, izvjestiteljima u sjeni. Dakle, ako svi me gledaju i smješkaju se, pretpostavljam da mogu pretpostaviti da nema e, prigovora i da se smatra da je transfer usvojen. Slažete li se sa mnom? Hvala vam na tomu. Ispričavam se, gospodine Fernandez. 5. Le transfer 2019. Dakle, o petoj točki kada se govori o transferima, to je dakle bitno. Da, što se ovog e, transfera tiče, e, to e, nema problema, ali evo mogu govoriti i portugalski. Što se tiče članka 103. Radi se o e, mirovini i o e, prijevodu dokumenata. Dakle, općenito članak 103 radi se o općim izdacima Dakle, nema daljnjih e, promjena u odnosu na prethodni nacrt. Ja sam svakako za to, za preuzimanje, e, za doznačivanje tih sredstava. Ima li netko od izvjestitelja u e, Sjenit koji žele uzeti riječ? Ako ne, ponavljam, ono što sam rekao ranije, ako nema danjih prigovora, onda se smatra da je transfer usvojen. Hvala vam na tomu. Šesta točka. Radi se o politici izgradnje. Nema za sada dosija vezani za gradnju na dnevnom redu. Tako da prelazimo na sedmu točku. Osim ako gospođa Keller ne želim možda uzeti riječ? Ne. A to je predstavljanje plana za nepredviđene izdatke vezane za Brexit. E, gospodin Kopman još nije ovdje. Onda prelazimo na osmu točku pa ćemo čekati da se gospodin Kopman da dođe. Skriva li se on negdje? Dakle, prelazimo na osmu točku, a to je opći proračun za financijsku godinu 2020. proračun Europske unije. Možda, gospodine, možete sjesti tamo. Ah Dakle, komisije i predlaže plan za nepredviđene izdatke vezano za Brexit za 2020. u skladu sa crtama koje su već usvojene za proračun za ovu godinu. Ovaj dosje podložan je proceduri e, odobrenja, to znači da parlament ne daje odobrenje za prijedlog komisije, već nacrt odluke vijeća a vijeće je počelo raditi upravo na toj odluci, koordinatori su odlučili da dodjele dosije meni kao predsjednik ovog odbora, kao što je, su mjere za nepredviđene izdatke također bile dodijeljene mom prethodniku. I nadam se da Ujedinjena kraljevina neće izaći iz Europske unije bez dogovora, ali naravno moramo se pripremiti i za tu mogućnost. Što više važno je da se ovim e, dosijom pozabavimo brzo, budući da je moguće da Ujedinjena kraljevina izađe iz Europske unije bez dogovora 31. listopada. Sada riječ dajem gospodinu Kopmanu, koji je glavni ravnatelj u glavne uprave za proračun, koji će nam predstaviti prijedlog komisije. Gospodine Kopman, hvala, gospodine Van Overfeld i dobro jutro želim svima vama želim iskoristiti priliku da predstavim nacrt plana za nepredviđene izdatke u slučaju ako nećemo imati dogovora vezano za Brexit. Pripremili smo slajdove e, koji bi bili od koristi ako ih možemo projicirati. Ja ću započeti prezentaciju dok e, čekamo slajdove. Ovaj prijedlog je dio paketa mjera koji su usvojene 4. rujna I u biti taj paket nastoji e, ponuditi Ujedinjenoj kraljevini opciju da nastavi sudjelovati u proračunu čak i u slučaju da ne ne pronađe se modaliteti njezinog izlaza. Dakle, to će svakako onda osigurati e, mogućnost sudjelovanja korisnika unutar Ujedinjene kraljevine u e, proračunu. Isto tako to bi E, uzor tome bi bio na, na uvjetima koji sada već jesu dio europskog zakonodavstva i koji se nalaze u e, uredbi o nepredviđenim izdacima 2019. koja je stupila na snagu ranije ove godine. Što se tiče glavnih elemenata, odnosno ciljeva ovoga prijedloga, ja bih želio biti vrlo jasan ako možete ovo pročitati što je projicirano, možda je malo teško za... E, dakle, glavni cilj prijedloga bi bio e, dvostruk. Prvo, omogućio bi uredan, uredno izvršenje e, samog proračuna, a isto tako očigledno bi ublažilo bilo kakve disrupcije za same korisnike sredstava Europske unije, bilo oni iz Ujedinjene kraljevine kao i korisnike unutar Europske unije iz 27 ostalih država članica koje su dio konsorcija recimo u području istraživanja gdje su također korisnici Ujedinjene kraljevine uključeni i u kojemu sudjeluju. Idući slajd vas molim. Dakle, glavni elementi ovoga prijedloga neće vam se činiti posebno novi, zato jer to slijedi ista načela i zapravo istu strukturu kao i postojeća uredba vijeća iz 2002 koja zapravo pruža jedan plan za nepredviđene izdatke za ovu godinu. Pokušali smo da te prilagodbe budu što je moguće ograničenije kako bismo replicirati one odredbe o kojima smo se već dogovorili. Kao i uredba o nepredviđenim izdacima za 2019. Ona također predviđa da niti jedna država članica neće kao rezultat toga plaćati više. Dakle, to je neutralnost vezano za države članice, budući da su osigurani oni koji uplaćuju u sam proračun i iznos koji treba e, platiti Ujedinjena kraljevina očigledno se sastoji od ukupno vlastitih e, sredstava Ujedinjene kravne prema nacrtu proračuna za 2020. godinu, no to treba prilagoditi kako bi se uzelo u obzir ukupni rashodi e, usvojenog proračuna. Dakle, tu je mala razlika u odnosu na okvir za 2019. Što se tiče kalendara koji mi predlažemo, dakle, E, vremenskog slijeda je pomalo drugčiji od onog slijeda događaja koji je predložen za prethodni okvir za nepredviđene izdatke. Mi molimo e, Veliku Britaniju 1.1.2020, odnosno sedam dana nakon e, stupanja na snagu provedbe regulacije da nam pruži pisane obveze da će ispuniti uvjete ove uredbe i da će koristiti tu opciju koju e, uredba e, osigurava. To se odnosi na e, naravno uplate, kao što sam već rekao, ali isto tako i to je ključno za da Ujedinjena kraljevina i dalje prihvaća revizije i kontrole od strane tijela Europske unije. I Ujedinjena kraljevina je također morala uplatiti prvi dio dakle 20. Eh, siječnja 2020. dakle 20 dana nakon stupanja na snage uredbe, dakle to je nakon tri mjeseca. Što se tiče daljnjih koraka, eh, Postupak za ovu uredbu je ista kao što je bila za prethodnu uredbu, zahtjeva eh, jedinstvenu odluku vijeća, nakon toga suglasnost Europskog parlamenta i tu je važno primijetiti da i Njemačka i Češka republika e, njihovi nacionalni zahtjevi, tu je potrebno odobrenje parlamenta i nažalost to je e, produljilo cijeli proces, ali svakako to je e, ustavna odredba koja se mora poštovati i to po našemu mišljenju znači da brzo usvajanje ove uredbe je ključno za osiguranje da ono bude na raspolaganju kao opcija a isto tako e, osigurava e, predvidljivost za korisnike i mogućnost da se nastavi primjena budućih e, budućeg proračuna za 2020. Mislim da je to grubo sadržaj ovog prijedloga i nadam se da nakon vašeg e, e, dogovora za e, plan vezan za nepredviđene okolnosti za ovu godinu, da ćete to moći prihvatiti za iduću godinu. Hvala vam lijepa. Ako vas mogu zamoliti da idući pute, ako imamo istu vrstu rasprave i ako bismo mogli vaše slajdove dobiti ranije, kako bismo ih mogli pogledati i onda biti u boljoj poziciji da komentiramo ili postavljamo pitanja. Želi li netko uzeti riječ i postaviti pitanja? Gospodin Lowa. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Kao poslovni čovjek zapravo sam iznenađen da nemamo jedan sveobuhvatniji pogled na učinak odlaska Velike Britanije iz e, Europske unije 31.10. Vjerojatno su izgledi 50-50. Kada sam se sreo prošlog tjedna s gospodinom Barnija u Strasburu, ja ne bih e, bio potpisio. Mislim da se tu zaista e, radi o tome da ćemo zaista napustiti Europsku uniju bez dogovora. Kao poslovni čovjek ja bih onda očekivao da parlament ima dva proračuna. Jedan u slučaju da ostajemo, drugi u slučaju da izađemo. I gospodin nije treba zapravo znati učinke ako otiđemo bez e, dogovora. To će ostaviti veliku rupu u proračunu Europske unije za njegov funkcionire. Dakle, zapravo sam iznenađen da nemamo informacije o tomu. E, za sve nas ta informacija treba postojati. Jer ako mi izađemo, svi drugi će morati platiti više. Druga stvar koju bih želio reći, s obzirom na prognozu ekonomskog stanja e, za Europu koja se pogoršava svake dane kao tijelo, ne bismo li trebali e, smanjiti troškove, ne ih povećati. Za nas smatram da bi to bilo u redu za sve, za sve naše izborne jedinice, budući E, budući da ih upravo euro dovodi do siromaštva. Stoga, e, e, ne znam kakvi su planovi vašeg zatvaranja rupa uvođenjem novih poreza za, plastiku. Zaista trebamo dva proračuna. Jedan ako ostajemo i drugo ako otiđemo. Ono što ovdje vidim, ovaj prijedlog, Europska unija očekuje da mi i dalje nastavimo plaćati mi, e, mi smo zapravo e, tretirani kao vazalna zemlja. Dakle, e, ono što zahtjevam da se uve, ovdje uvede više ekonomske realnosti i da taj prijedlog sadrži više realnih stvari. Gospodine Howard. Hvala gospodine predsjedniče. Toliko sam čuo toliko gluposti o stranke za Brexitu, budući da su nedavno izabrani u Europski parlament. A ta, te gluposti stranke Brexita i to je nešto što sada potapa e, Ujedinjenu kraljevnu. Ne radi se o budućem proračunu Europske unije, radi se o omogućavanju institucijama e, Velike Britanije e, da sudjeluju u europskim e, programima i da nastave sudjelovati do kraja 2020. ako vlada Velike Britanije odluči da je to ono što ona želi učiniti ako Britanija otiđe iz Europske unije bez dogovora 31.10. Za što se iskreno nadam da se neće dogoditi. Neto učinak osta, odlaska bez dogovora, a, a, a ne što bi bilo da se ostane u e, proračunu Europske unije, e, što e, bi omogunilo sveučilištima u Velikoj Britaniji da nastave ne nesmetano rad i da sudjeluju u europskom istraživačkom programu i omogućiti će organizacije koju sam posjetio jučer u Brightonu koja, koja radi britanske filmove da dobiva i dalje europska sredstva i da nastave koristiti ta sredstva e, sredstva iz e, programa Kreativna Europa omogućiti nastavak e, plaćanja britanskim seljacima i omogućit će partnerima unutar Europske unije da nastave njihovo sudjelovanje u tim programima i ti programi suradnje zapravo su na korist svima. Dakle, radi se o osiguranju da postoji prijelaz bez prekida, radi se o osiguranja da obveze koja je britanska država preuzela da se nastave i da se ispunjavaju. I to će onda britansku državu staviti u bolju poziciju da izgradi svoje buduće odnose s Europskoj uniji. I ako ove budale zaista ako im je stalo do svoje zemlje, onda će e, ostaviti tu idiotsku e, retoriku i onda će doći do jednog razumnog rješenja za svoju zemlju i za Europsku uniju. Hvala vam lijepa, gospodin Olbrich sad ima riječ. Svi po svome redu. Gospodin Olbrich ima riječ. Uh, just, just to ask the Commission to clarify something, because I Htio sam zamoliti komisiju za jedno pojašnjenje. Sjećam se naime podatke, brojčane podatke koje mi je, mi povjerenik Ettinger dao prije par mjeseci. I prema tim brojkama izdvajanje e, Velike Britanije, dakle 17 milijardi minus rabat, što bi značilo negdje između 11 i 12, koliko shvaćam, to je onaj manjak e, zbog Brexita i to je manjak koji će se pojaviti u proračunu Europske unije, otprilike 11 do 12 milijardi. Ujedinjena kraljevina dobiva e, kao korisnik 5 do 6 godišnje. Dakle, 11 ili 12 ćemo smanjiti za 5 do 6 godišnje što znači da će se problem pojaviti sljedeće godine za Europsku uniju i ako sam dobro shvatio to će iznositi 6 e, do 7 milijardi za 2020. godinu. Naravno, ako u potpunosti e, prestanemo financirati projekte u Ujedinjenoj kraljevini u Europskoj uniji, unutar Europskoj uniji imat ćemo manje kod 5 do 6 milijardi. A 5 do 7 milijardi je proračunska rupa za 2020. godinu. Dakle, to znači da ćemo za 5 do 6 milijardi eura morati smanjiti proračun za 2020. godinu u nekoliko različitih programa. Ali 2020. godine morali bismo tu računati 12 e, milijardi, a e, ne znam je li ovo što ja kažem točno, ali e, morali bismo smanjiti dakle, naš proračun za 12 milijardi za 2020 godinu. Hvala. Gospođo Holmajer, izvolite. Moje pitanje. Moje pitanje je zapravo vrlo slično onom što je kolega Olbrecht postavio, pa ih ne, neću ga ponavljati ali htjela sam ovom vrlo cijenjenom kolegi iz Velike Britanije koji nije iz socijaldemokratskog kluba, htjela sam reći da proračun u kojem e, Velika Britanija više ne sudjeluje, više i ne sudjeluje, prema tome ne možete i nemate pravo uopće o tom raspravljati. Mr. Nilsen. Hvala gospodine Overgaard Nilsen. Hvala. E, ove primjedbe iz usta gospodina Howarda, budale, idiote, a na e, laborističkoj stranci su, koliko sam shvatio, ovoga vikenda na kongresu se dogovorili vrlo točno i precizno što će raditi. Nakon Brexita jednostavno Ujedinjena kraljevina više ništa neće plaćati Europskoj uniji. Gospodin Howard je govorio o poljoprivrednicima, ali Ujedinjena kraljevina ima e, dovoljno plaćanja koja će to nadoknaditi britanskim e, obveznicima. Što se tiče konzorcija, Ujedinjena kraljevina i njezini sveučilišta surađuju s onima u Europskoj uniji. Mi vjerujemo da ako oni surađuju, onda se mora izdvajati za projekte i mi vjerujemo da bi vlada Ujedinjene kraljevine trebala britanskim sveučilištima ciljano plaćati za te zajedničke projekte. Ujedna kraljevina bi morala imati mogućnost da jednostavno bira u čemu će sudjelovati, a u čemu neće, prema nacionalnim prioritetima. To se zove suverenost, gospodine Howard, državna suverenost. Pogledajte u riječniku što to znači. Hvala. Sada gospođa Laporte, oprostite ako želite uzeti riječ, onda zatražite riječ. Hvala. Ovaj prijedlog pravilnika pretpostavlja zapravo e, za pretpostavlja da će Ujedna Kraljevina izaći bez dogovora iz Europske unije i prema tome u Europskoj uniji proračun će biti u minusu i moramo to nadoknaditi. A mi sada gledamo kako bi do 31. prosinca 2020. godine e, Britanci mogli sudjelovati e, u određenim projektima. Ovaj tekst je nešto možemo sagledati s dvije različita gledišta. S jedne strane da britanska vlada želi imati privremene poračunske sporazume ili pak da pokušava na taj način smanjiti štetne utjecaje tvrdog Brexita koji bi se i tekako štetno na nju odrazilo. Mi moramo gledati praktično, a posljedica toga morat ćemo u budućnosti nadoknaditi onih 5 milijardi eura koji će nam nedostajati zbog izlaska Velike Britanije u našem E, našem proračunu i to ne smijemo nadoknaditi na način da povisimo proračun za druge zemlje, već jednostavno da smanjimo europski proračun. A to bi značilo da bi mi Francuzi trebali izdvajati do milijardu do dvije eura manje e, E, u tom smislu. Mi smo već pre, u tom smislu uložili 150 amandmana za proračun 2020. u odnosu na ovaj za ovu godinu. Sljedećeg tjedna ćemo vidjeti kada budemo glasali na tu temu. Dobro je predvidjeti što će se dogoditi ako Velika Britanija izađe bez dogovora iz Europske unije je dobro. Međutim, još je bolje pregovarati na taj način da do toga ne dođe. I prema tome, sada je situacija takva e, da svi krive Veliku Britaniju za slučaj da izađu bez dogovora, bilo bi bolje da s njima pregovaramo. Hvala. Gospodine Papademulis, izvolite. E, hvala lijepa. Pomno i sa zanimanjem pratim pokušaj da se parlament pretvori u boksački ring. Da, čitava jedna mala skupina kolega to pokušava napraviti. Ali mislim da je puno važnije da posvetimo pozornost na ono što će biti važno za nas koji ostajemo i koji ćemo i dalje raditi na izradi europskih projekata. Mislim da bismo morali tražiti od komisije i od država članica da nam daju dvije različite verzije. Jednu ako do Brexita dođe sa, a drugu ako dođe bez dogovora. Moje pitanje za komisiju je sljedeće. Da li će se i ona i dalje odupirati tenzenciji koja nažalost dominira, ali koju ovaj parlament odbija, a to je da se suoči s Brexitom? i to tako da smanji izdvajanja za koheziju, za zajedničku poljoprivrednu politiku, za inicijative za zapošljavanje mladih i tako dalje. Drugim riječima da radite po načelu business as usual. Dakle, što ste razmislili, jeste li razmislili o tome da se povećaju izdvajanja za proračun država članica ili e, kako se i dalje držite vaše nedodirljive dogme da se napravi više smanje novca? Hvala lijepo. Ja ću ipak na njemačkom kako bih malo bolje iznio i preciznije svoje misli. Dakle, mi zeleni vjerujemo da zapravo nikom ne može naći svoj interes u tome da Velika Britanija izađe iz Evropske unije bez dogovora. A osobno mislim da to nije ni u interesu Velike Britanije. Kolega Howard iz kluba socijaldemokrata je to opet ovdje jako lijepo prikazao. Ali sad na temelju onog što se događa i na temelju onog e, što veliki dio ljudi i organizacija Britanije očekuje da će profitirati iz toga, ni to neće tako ići dalje. I to svima mora biti jasno. Jer vidite, i nije ostalo niti u interesu mnogih Britanaca koji žele jedan razumni put i razuman rastanak od Evropske unije. A već zbog toga nije u redu i nije, a osim toga, mislim, sama gospodarsko stanje Velike Britanije bi kroz odlazak bez odgovora e, bez dogovora zapravo nikom ne bi koristio i sasvim sigurno bi dovelo do toga da se to gospodarsko stanje još manje stabilizira, upravo suprotno, mislim da bi e, njihovo stanje gospodarsko se još pogoršalo i da bi financijska tržišta postala vrlo nestabilna i dala svoj odgovor. A to bi onda bilo prvenstveno za Britaniju problem, ali kasnije i za svjetsko gospodarstvo. Prema tome mislim da je jako važno da se na području financiranja, odnosno proračuna, donese dogovor barem za iduću godinu, jer u našem interesu, interesu Evropske unije, nećemo samo jednostavno ovdje divlje sastavljati nekakve programe i rezati troškove i rezati izdvajanja kako bi nešto uštedjeli. E, mislim, nije svejedno šta se radi i gdje se krati i kako se krati. Ali i osim toga, osim toga postoji čitav niz programa razvojnih, poticajnih programa u mnogim regijama Europske unije koji ovise o tome da se barem iduće godine nastave plaćanja. Inače neće više ti programi funkcionirati. I mislim da mi idućih tjedana mjeseci nećemo moći jednostavno kratiti i rezati takve poticane programe. Tu mislim prvenstveno ono što ide s kohezijskih fondova. Stoga mislim vijeće i komisiju da se pripreme adekvatno za to, a ne da recimo tu razne nekakve scenarije kako ćemo takve programe koji su krenuli, o kojima kao što sam već rekao mnoge regije žive, jednostavno divlje kratiti, rezati jer to ni u kom slučaju ne odgovara niti naše ideje Evropske unije, niti pameti. Hvala lijepa. Nema drugih komentara? Ima? Novak. Hvala. Ovo su važna pitanja. E, međutim, prošle su tri godine od kako je Velika Britanija izglasala da izađe iz Europske unije, a mi i dalje o ovim stvarima raspravljamo. E, kolega John Howard e, govori o tome kako zapravo on napada kolege iz e, stranke za Brexit, a oni su dobili na europskim izborima 29 zastupnika. Laboristi ne poštuju ono što su odlučili glasači. Mi e, možemo razgovarati o novcu i što će se za što izdvajati. Ja se zalažem za to da britanska vlada pomogne sveučilištima da ispune obveze. Ali mi odlazimo, glasali smo o tome, 17,4 milijuna ljudi glasali su protiv toga. Gospodin Howard i laboristi tu odluku ne poštuju, mi poštujemo i drago nam je što odlazimo. Hvala. Oprostite, zakasnio sam na raspravu o Brexitu. Ujedinjena kraljevina je jako demokratska zemlja. Živimo u parlamentarnoj demokraciji, a ne u demokraciji gdje se odlučuje na referendume. E, dragi su mi kolege iz stranke za Brexit. Međutim, jedan od razloga zašto nismo otišli je taj da e, su konzervativci koji su organizirali referendum, oni su nekoliko mjeseci nakon referenduma uložili članak 50. a onda je bilo trebalo proteći dvije godine do 29. ožujka. Prema tome nije dobro sada govoriti o članku 50. Budući da mi živimo u parlamentarnoj demokraciji, teško je da e, konzervativci sada upravljaju zemljom e, s većinom od minus 41 zastupnika. A ne mogu provući stvari sada kroz parlament. I E, ja jednostavno u ovoj situaciji ne vidim kako bismo izašli iz Europske unije prije 31. listopada. Hvala. Podsjećam vas da smo mi ovdje da govori o nepredviđenim izdacima vezanih za Brexit, a ne o britanskoj politici. Prema tome raspravljajmo o tome i stoga dajem ponovno riječ gospodinu e, Kautmanu. E, gospođo Keller, ste li sigurni da nešto govoriti o britanskoj politici? U potpunosti se s vama slažem. Tu smo u Europskom parlamentu. Ujedinjena kraljevina je zaista velika demokracija i ona je neovisna zemlja, međutim e, mi smo već 46 godina razvijali određene odnose i povezani smo u programima, zajedničkim projektima e, i imamo dakle s francuskom e, vezu pupčanom vrpcom putem tunela ispod La Manša. Prema tome, ne možemo se iz svega toga iskobeljati tako jednostavno. Danas ovdje govorimo o pitanjima proračuna i zato vi govorite o riskantnim sektorima kao što su recimo poljoprivreda, istraživanje i tako dalje postoje li i drugi riskantni sektori za slučaj da ne dođe do izlaza e, s dogovorom koji bi mogli imati poteškoće prilikom provedbe sporazuma. Gospodine Kopman, e, možete li nam sada dati odgovore za različita pitanja vezane za ovaj plan za nepredviđene situacije? Gospodin Olbricht je tražio da pojasnimo kako će točno izgledati financijska situacija za slučaj tvrdog Brexita. Mislim da je važno lučiti što se želi postići ovom uredbom, a to je da Ujedinjena kraljevina plaća sukladno predviđenim sredstvima za proračun 2020. godine, To će ovisiti o tome što se izglasa, ali radi se o 17 milijardi eura koji su predviđeni za 2020. godinu. Ujedinjena kraljevina dobit će određenu količinu sredstava koji se unaprijed dodeljuju, a korisnici iz Ujedinjene kraljevine sudjelovat će u tim projektima. Teško je reći kakav će biti neto učinak što se tiče kontinuiranog eh, sudjelovanja, ali i to smo izračunali e, kao 10 do 15 milijardi neto učinka i mislim da na temelju toga možemo nastaviti raspravom. Ali to je vezano za uredbu vijeća koja govori o nepredviđenim izdacima gdje bi Ujedinjena kraljevina dakle dala svoje e, doprinos. prednost za korisnike u ovom slučaju su jako e, opipljivi jer za slučaj izlaska bez dogovora korisnici iz Ujedinjene kraljevine neće više biti korisnici proračuna Europske unije. Hvala. Hvala vama, gospodine Kopman. Prijedlog e, izvješća će biti na dnevnom redu i čućemo dalje o ovoj situaciji nakon prijedloga odluke vijeća. Hvala gospodinu Kofmanu što je došao na ovaj sastanak. Hvala što ste došli na našu jutarnju sesiju. Ponovo se sastajemo u 15 sati.